17.12.2015. Dame i gospodo, na našu veliku eto, veliko čuđenje nova godina počela onako kako je završila stara godina, a to je sa nasilnim napadima u Parizu, Tunisu, Džakarti 12. siječnja, također i u srcu Istambula. proveden je težak napad i građani Europske unije žrtvom su tog terorističkog napada. Deset njemačkih građana i građanki ubijeno je devet, također e, teško ozlijeđenih u dugo poginulo je više od e, dvadesetka e, ljudi u terorističkom napadu u petak na večer, 15 teško ozlijeđenih. Susjećamo i tugujemo s obiteljima i prijateljima žrtava i e, želimo svima brzo ozdravljenje, ali moramo i živjeti s time da terorizam i teror nemaju granica i također moramo još jednom ponoviti e, da je on usmjeren prema našoj slobodi i utječe na sve nas u Turskoj ili zemljama članicama Europske unije ili bilo gdje drugdje. Stoga, dame i gospodo, ne smijemo također e, ne priznati da terorizam i teror jesu svaki, svakodnevica, ali ne smijemo se dati ni zastrašiti time, nego moramo pokušati zajednički boriti se protiv terora i to temeljem naših demokratskih vrijednosti, policijskim snagama, pravnom državom, ali prije svega i s više suradnje na europskoj razini. I vjerujem da u ime svih nas, svih vas mogu izraziti suosjećanje obiteljima žrtava. Zapisnik i usvojeni tekstovi sa zasjedanje 17. 12. prosinca su objavljeni, imali i primjedaba, ako tomu nije tako. Proglašavam zapisnik usvojenim.